Okay, colleagues, um, thank you very much. Kolege, hvala vam. Evo samo podsjednika. A, naša naša popodnevna a, zasjedanja počinjaće u buduće srijedom i četvrtkom u 2.30, a ne u 3 kao što je bilo prije. Neobično mi je zadovoljstvo što mogu s nama danas e, pozdraviti Katarinu Zaharijevu, zamjenicu predsjednika vlade za pravna pitanja i ministricu vanjskih e, poslova. Ministrica će nam danas govoriti o pristupu bugarskog predsjedništva humanitarnim pitanjima imali smo ručak s koordinatorima, razgovarali o širim aspektima razvojne politika, politike. Imamo e, dva koordinatora tu s nama, e, dobili smo dobar dojam. E, imamo dojam da je bugarsko predsjedništvo ovoj temi pristupilo veoma ozbiljno što nas veseli. otkad sam postala predsjedavajuća ovog e, odbora, Suočeni smo s velikim svjetskim krizama koje zahtijevaju humanitarnu pomoć, a stalno je tih kriza sve više. Uredi e, Save the Children u Kabulu jutros je napadnut, nekoliko je zaposlenika poginulo, ne znam sve pojedinosti Svi smo mi svjesni rizika s kojima se suočavaju humanitarni radnici i evo ovaj današnji incident je podsjetnik na tu žalosnu činjenicu. Veselimo se ministrice vašem izlaganju, a želimo vam i pružiti svu potporu u vašem radu. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavateljice uvaženi članovi e, ovog odbora zastupnici Europskog parlamenta. Nažalost, ono što ste upravo rekli je istina. U mom uvodu i ja ću spomenuti e, podatke vezane za neke nove krize koje su se pojavile u posljednjih e, pola godine, dakle u odnosu na prethodno predsjedništvo Jutros e, ovo što se dogodilo u Afganistanu samo pokazuje da je međunarodna humanitarna pomoć i dalje jedan od naših prioriteta i njihova zaštita. E, nažalost, taj aspekt se vrlo često zanemaruje uvijek bismo se trebali sjetiti i razmišljati te staviti na eh, na naš program eh, potporu i poštovanje načela pružanja međunarodne humanitarne pomoći. Dopustite da započnem, eh, započnem s nekim brojkama. Prema podacima Ujedinjenih naroda o, u svijetu je više od 145 milijuna ljudi kojima treba, kojima treba pomoć. 105 milijuna dobiva na ovaj ili onaj način neki oblik e, pomoći. Nema jamstava da je pomoć koju dobivaju e, prikladna bez obzira na sve veću e, pomoć koju pruža međunarodna zajednica nedostaje 25 milijardi američkih dolara i to samo za ovu godinu. Daću vam nekoliko primjera iz specifičnih e, područja. U Siriji 13 e, milijuna ljudi treba pomoć, 2 milijuna od njih uopće nije pokriveno humanitarnom djelovanjem. U Jemenu ta brojka iznosi 11 milijuna, u regiji Rakin u Mijanmara jedna trećina djece je neiskranjena. 60% stanovništva u Libiji je, e, potrebno im je pomoć u, hrani. U Južnom Sudanu dva milijuna je e, interno raseljenih osoba, a u Demokratskoj republici Kongo čak njih četiri milijuna. I tim bih e, završila sa e, brojkama. Bugarska zajedno sa drugim europskim partnerima iz prve ruke doživjela, e, doživjela posljedice globalnog konflikta. Naime, stotine tisuća raseljenih osoba prešlo je naše granice. Europska unija jest e, svjetski predvodnik u kolektivnom odgovoru na humanitarne katastrofe. Naš, naši resursi nisu neograničeni, no unatoč tome mi moramo ojačati naš odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim e, djelovanjem. Moramo ići i ciljati e, temeljne uzroke ovih problema što se odnosi primarno na Afriku. Neki sukobi u Africi su izazvane e, sušom i drugim, e, drugim e, problemima. Darfur može biti opisan stoga kao prvi sukob koji proizlazi iz klimatskih promjena sve je više suhih zemalja kao što je Južni Sudan, Čad i Mali. Prema globalnom indeksu osjetljivosti prema klimatskim promjenama 180, od 186 zemalja Čad je najosjetljiviji, najranjiviji. Odgovor leži u kombinaciji reforma međunarodnog humanitarnog sustava, dodatnih e, resursa te korištenja znanja iz privatnog sektora kao i novog okvira Unije za otpornost i to sve vrijedi za sprječavanje i rješavanje sukoba. Ja želim zahvaliti estonskom predstavništvu kao i malteškom zato što su i doista postavili dobre temelje za, naše, za naš daljnji rad Eh, postigli su veliki eh, napredak eh, u smislu humanitarne pomoći i jačanja otpornosti i važno je da mi sada dodatno radimo na implementaciji ovih strategija i politika. Na sastanku ovog odbora gospodin Sven Mikser, estonski kolega, spomenuo je kako panel na visokoj razini Ujedinjenih nacija jest utvrdio nedostatak od 15 milijardi američkih dolara za globalno humanitarno djelovanje. Od tada smo vidjeli postizanje ograničenog napretka u Jemenu, Južnom Sudanu, Somaliji i u Nigeri. Ali vidimo nove probleme kao što su e, raseljavanje Rohingya e, koji je samo još jedan u nizu sukoba. Globalna strategija Unije poziva na zajedničko djelovanje kako bi se spriječile nove humanitarne krize. Mi želimo bolju koordinaciju uninih kolektivnih humanitarnih kapaciteta, razvojnih kapaciteta kao i onih diplomatskih želimo zajednički razmišljati o tome što možemo učiniti da povećamo koherentnost, učinkovitost i uspješnost naših zajedničkih resursa. Taj pristup je u skladu sa europskim konsensusom o humanitarnoj pomoći koja zapravo pokazuje koliko je Europa spremna na pomoć. 2016. u Istanbulu je održan svjetski humanitarni summit. A, izašli su i objavljeni su ishodi koji e, uspostavljaju koherentni okvir za pružanje humanitarne humanitarne pomoći. Bugarsko predsjedništvo će i dalje promicati rasprave o napretku u provedbi svih naših opredjeljenja i preuzetih obveza i inicijativa. Posebno ćemo se posvetiti učinkovitosti pomoći kao i reformi međunarodnog sustava i a, e, praćenja ishoda. Španjolska, Francuska, Italija i Portugal već su započeli i pokrenuli važnu raspravu o idejama o, o boljem sustavnom pristupu i to posebice što se tiče zaboravljenih kriza. Predsjedništvo će preuzeti te ideje i vidjeti na koji način možemo pratiti i upravljati našim djelovanjem u svim vrstama kriza i katastrofa. Moramo vidjeti postoji li mogućnost uspostave postupka između država članica i komisije za dijeljenje informacije o planiranju i odgovoru na krizu. Naša zajednička, naš zajednički odgovor na svaku krizu a, trebalo bi biti usklađen i sa sustavom Ujedinjenih naroda i drugih donatora. Trenutačno vodstvo Europske unije a, je pozvalo na djelovanje u smislu zaštite kada je riječ o rodno uvjetovanom nasilju u izvanrednim situacijama. Mi smatramo da je to posebice važno u okviru kriza. Moramo naći političke mjere, a ne samo Dakle, želimo naći praktične mjere, a ne samo zagovarati određeni pristup. Želimo naći odgovore želimo naći programe i postupke kojima možemo pomoći, kojima možemo zaštititi žene, djevojke, dječake i muškarce od nasilja. Moramo imati sustave i mehanizme koji će smanjiti nasilje na rodnoj e, osnovi, posebice onoj e, e, protiv žena i djevojaka i osigurati siguran sustav Brine nas u trenutačnoj humanitarnoj situaciji, posebice izgubljeni i djece koji rastu u izbjegličnim e, e, logorima. E, mnogo njih nema pravo na pristojno obrazovanje. Moramo im pružiti osjećaj normalnosti, dati im nadu. Bugarska će toga nastojati poticati kvalitetno obrazovanje u humanitarnim izvanrednim situacijama kako bi se doskočilo ovom problemu. Obrazovanje je naime temeljno za socijalni i ekonomski razvoj, a isto tako je i najsigurnije alat za postizanje dugotrajnog mira i održivog razvoja. Tu su i krize hrane koje ugrožavaju milijone ljudi. Bugarsko predsjedništvo će i dalje raditi na uspostavi uspješnog zajedničkog odgovora za sprječavanje i ublažavanje ovih situacija. Već sam spomenula međunarodno pravo e, u vezi onoga što se dogodilo u Afganistanu, no to je doista neobično važna tema kojom bismo se svi trebali e, baviti to je poruka koju mi želimo poslati a, naime da je nedopustivo kršenje međunarodnog humanitarnog plava sve ovo govorim pred vašim odborom zato što parlament dosljedno pokazuje E, kako je e, Unija e, pouzdan partner u svim ovakvim situacijama. Vi se možete osloniti i pouzdati u bugarsko predsjedništvo u smislu praktičnih inicijativa i mjera koji će povećati učinkovitost humanitarne odgovore. Veselim se zajedničkom radu s vama u sljedećih nekoliko mjeseci a tu sam i za sva vaša pitanja. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam na ovom e, pregledu. Već se nekoliko kolega javilo za riječ. Prvo, e, obično dajemo riječ gospodinu e, Gererer, a sada E, imamo e, zastupnika EPP-a, tako da će, se, da on prvi uzeti e, riječ kako bi mogao nastaviti sa trijalogom. Hvala predsjedavateljici. Nadam se da to ne smeta gospođi Guerrero. Hvala na ovom izlaganju, izlaganju vaših prioriteta. Drago mi je da će humanitarni e, pristup biti visoko na vašem programu, posebice izgradnja e, kapaciteta otpornosti. Zemlje bi trebale biti u stanju riješiti vlastite krize, a ne ovisiti o stranoj pomoći. Dakle, izgradnja otpornosti je ključna za budućnost. Osim toga, humanitarni razvojni neksus je važan dio europskih prioriteta. Tu je i moje pitanje za vas. Planirate li analizirati taj kontinuitet, provjeriti postoji li preklapanja i udvostručavanja dakle da se postigne veća učinkovitost pružanja pomoći i u konačno spomenuli ste i krize hrane a tu je riječ i o vjerodostojnosti Europske unije. Važno je da ne zaboravimo potrebite e, ljude, one kojima je pomoć potrebna hoće li bugarsko predsjedništvo neke planove za točno određena takozvana zaboravljena područja. Hvala Enrique Guerrero. Puno hvala na vašim riječima. Ne samo na riječima, već i na programu bugarskog predsjedništva. Radi se o vrlo opsežnom programu i dopustite mi da kažem da trenutak kada država po prvi put preuzima predsjedanje Europskom unijom da je to vrlo euforični trenutak za tu zemlju nešto što daje energiju sastavlja se program Neke države su to više puta već iskusile, pa više nisu bile toliko strastvene. Primjerice, kada je Španjolska preuzela prvi put predsjedništvo, tada je situacija bila takva, iako je već puno vremena prošlo, da smo na svoje gledali optimistično. Nadamo se da će se i kod vas pokazati taj optimizam u sljedećih šest mjeseci. Vi ste spomenuli humanitarnu situaciju diljem svijeta i mi ovdje to u ovom odboru jako dobro znamo, ali bi bilo dobro da se neke stvari znaju i izvan ovog doma. Naime, da se zna da se humanitarna kriza ne ograničava samo na Siriju, ili samo na ulogu Europske unije u Siriji, tu je Demokratska republika Kongo, u Africi, zatim postoje krize u Latinskoj Americi, u Aziji. Milijuni ljudi u ovom trenutku imaju probleme, njihov život je u opasnosti zato što nemaju ni ono najnužnije što je potrebno kako bi preživjeli. Stoga je vrlo važno da mislimo i na one koji su zaboravljeni. To je ono što države članice treba imati na umu, naravno i Europska komisija, kako bismo doista sve te krize koje nemaju izravnog učinka na interni život država članica, da i te krize treba uzeti u obzir, te humanitarne krize, koje dakle primarno nisu tako reći relevantne. Europski parlament i odbor za razvoj sada razvijaju različite instrumente politike suradnje, razvojne pomoći. Idućih nekoliko tjedana slijedi opsežna evaluacija zajedno sa Europskom komisijom. Radi se o programu EHO i o funkciji humanitarne razvojne pomoći u Europskoj uniji. Dakle, tu je uključeno i vijeće, ne samo parlament. I trebamo iskoristiti ovu priliku, trebamo odaslati jedan impuls. Vi ste već uputili na to, ukazali na to da jedan od ciljeva provedba kompromisa kada je riječ o humanitarnom području. Primjerice, sjetimo se samita u Istanbulu. Parlament je tamo poslao jednu delegaciju na taj humanitarni samit. Ja sam također sudjelovao i tamo su sklopljeni svakakvi kompromisi, kako na razini Europske unije, tako i na razini država članica. I to je bio taj veliki dogovor, ali mislim da to možda nije pravi izraz za humanitarnu politiku, jer mm, to ne zvuči baš solidarno. To više podsjeća taj izraz cjenkanja, dogovaranja, više podsjeća na nešto drugo. Dakle, se sada moramo usredotočiti na kompromise i nadamo se da će nam Europska komisija održati prezentaciju na tu temu dakle o obvezama koje postoje u ovome trenutku i ta evaluacija će vjerojatno doći do razine država članica i potom se o tome može raspraviti na sastanku vijeća. A što se tiče budućnosti, mi ovdje u odboru DEVE, kao što ste i vi rekli, imamo poseban interes da sustav humanitarne pomoći bude jedinstven instrument da bude instrument koji djeluje na načelima humanitarne pomoći. Upravo onako kako ste vi to nekoliko puta spomenuli. Stoga ne vjerujemo da trenutačno postoji bilo kakva opasnost kada je riječ o predlogu Europske komisije. Možda Bugarska neće imati dovoljno vremena reagirati na predlog Europske komisije, no ako se bude onako kako je to predviđeno, onda, dakle u svibnju ćete vi biti već pred kraj svojeg predsjedništva. Stoga bi bilo važno da stupite u kontakt sa našim odborom. Obrazovanje i hitna pitanja. To je već e, nekoliko puta spomenuto, dakle hitna pitanja kršenja ljudskih prava. Ja bih tu još nešto nadodao. Glavna funkcija svega ovoga je obrazovanje djece van Europske unije koje se nalaze u nekakvoj situaciji nužde, bilo da su u izbjegličkom kampu ili da žive u Jordanu, Libanonu, Turskoj. Dakle, trenutačno imamo jedan veliki problem koji možda sada ne trebamo rješavati u humanitarne pomoći, ali ipak ga želim spomenuti. Dakle, djeca izbjeglice unutar Europske unije koje do sada još nisu dobili status, izbjeglički status, imaju ogromne poteškoće kako bi uopće mogli stupiti u obrazovni sustav Europske unije. Mnoge su države članice koje djeci izbjeglicama još e, nisu dodijelije dodijelile status koji omogućava školovanje iako su već e, duže od tri mjeseca u Europskoj uniji. Mi smo e, potaknuli jednu studiju koja upravo ukazuje na ovaj problem. Dakle, tu se krši pravo djece na obrazovanje. Ne držimo se rokova, dakle ne omogućavamo im pristup školovanju nakon tri mjeseca niti im pružamo dodatnu pomoć ako još nisu naučili jezik ili ako imaju nekih nedostataka koje trebaju nadoknaditi zato što zbog bijega iz matične države nisu mogli ići u školu. Dakle, sve to treba imati na umu. I na koncu dopustite da završim, a želim drugim kolegama naravno ostaviti vremena. Želim reći da u idućih nekoliko tjedana i mjeseci će doći ćemo organizirati konferenciju o Siriju, go, Siriji, gospođa Mogherini će organizirati tu konferenciju, pa bih vas zamolio da vi kao predsjedatelji Europske unije aktivno sudjelujete na toj konferenciji i sada ću doista završiti. Osvrnuo bih se na zadnji dio vašeg govora gdje ste rekli da treba pružiti podršku dionicima humanitarne pomoći i e, spomenuli ste napad na organizaciju Save the Children u Afganistanu. To je doista dramatično. Tamo su napadnute bolnice, škole i mi moramo nešto poduzeti. Moramo politički aktivno djelovati, moramo postići dogovor među državama članicama, moramo stvoriti transparentnost, vidljivost i moramo pružiti pomoć tim humanitarnim organizacijama koje se zauzimaju za djecu. Hvala Enrique. Marija Hopa. Puno hvala. Hvala na vašem izlaganju o humanitarnoj pomoći. Ja bih e, sada otišla korak dalje. Vi ste u programu rada predsjedništva naveli točke vezano uz razvojnu politiku. Pa bi me zanimalo nešto o sigurnosti prehrane i poljoprivredi, jer ta dva pitanja su vrlo usko povezana sa pružanjem humanitarne pomoći, jer tu se prije svega često radi o e, pružanju e, pomoći u prehrani. E, što se tiče sigurnosti opskrbe hranom, svake dvije godine sastavlja se izvješće o napretku. E, to izvješće sastavlja Europska komisija i u tom izvješću se onda navodi jedan pregled o aktualnom stanju koji ukazuje na to da li Europske unije i države članice ispunjuju svoje obveze ili e, propuštaju činiti to. Stoga mene sada zanima da li je tako izvješće predviđeno i ovoga ljeta? zatim e, da li će biti zaključaka vijeća, jer ako će se radna skupina DEFKO pozabaviti tom temom, ja se onda nadam da tu neće biti riječi samo o starim obvezama kada govorimo o sigurnosti opskrbe hranom, već da će se spomenuti i nove obaveze koje su postignute, dogovorene e, unutar ovog novog konsenzusa. Dakle, bilo bi mi vrlo važno da čujem postoje li zaključci vijeća gdje e, se osvrćemo na nove obveze. Zatim, e, Europska unija i države članice zajedno su odlučile da održiva poljoprivreda i prije svega poljoprivredna ekologija, da su to stvari koje treba poticati. I mislim da bi bilo jako dobro ako bi vijeće u svojim zaključcima sasvim specifično navelo nove obaveze i to prije svega s obzirom na međunarodni simpozij o poljoprivrednoj ekologiji. taj simpozij će organizirati sada u travnju FAO e, i pretpostavljam da će Europska unija sudjelovati na tom simpoziju i s obzirom e, da je to navedeno i u ovom novo postignutom konsenzusu mislim da je vrlo važno da sada promičemo tu poljoprivrednu ekologiju, da unesemo neki novi zamah, jer poljoprivredna ekologija je upravo naslov koji je odabrao FAO i mene bi doista veselila kada bi i novo predsjedništvo to podupiralo. Jer mi moramo stvoriti, osigurati otpornost koja nam je potrebna u slučajevima nužde, u slučajevima elementarnih nepogoda. Mislim da moramo stvoriti tu otpornost, osigurati ju kako bi pripremili ljude na takve katastrofe. Vidjeli smo što se dogodilo na Haitiju. One regije koje su već imale poljoprivrednu ekologiju, one su se nakon zadnje katastrofe puno brže oporavile nego neke druge regije. Dakle, to su preventivne mjere koje će nam pomoći da nam na kraju treba manje um, kompenzacijskih mjera. Puno hvala. Thank you very much. Um, Mireille Dornano. Merci, madame la présidente. Euh, hvala gospođo predsjednice, gospođo ministrice. Prije svega vam želim zahvaliti što pred našim odborom predstavljate e, prioritete vašeg predsjedništva. Što se tiče humanitarne pomoći e, koju daje Europska unija u svijetu ja bih vam skrenula pažnju na jednu točku koja je za mene važna. Mislim da humanitarno djelovanje mora imati konkretne i realističke aspekte. Vaša zemlja, gospođo ministrica, je govorila o tome da će podržavati uh, izbjeglice u svijetu koje dolaze iz riskantnih regija. Ja sam išla u Irački Kurdistan u Erbil uh, osobno i imamo tamo prognanike, a u Iraku su često bila tamo imamo uvijek temeljne potrebe koje a stanovništvo traži da živi u miru, u svojoj zemlji da se tu e, razviju e, na najbolji mogući način. A kad imamo e, izbjeglice u Europi, stotine tisuća koje su ugošćeni, ali to ne može biti solucija na dugi rok. Moramo prije svega imati znači na umu da stalni pozivi na to da na teritorij Europske unije e, znači ulazak izbjeglica koji su izgubili e, sve u svojoj zemlji na teritoriji koji ne poznaju to je nešto što ne može isto tako dugo trajati. E, isto tako bih željela pitati hoće li bugarsko predsjedništvo paziti da se e, politika EU-a usredotoči na stabilnost u svijetu. To je e, uvjet da imamo uspješnu politiku humanitarne pomoći. Hvala. Evo, sad ćemo imati eh, odgovor eh, ministrice. Imali smo tri, četiri pitanja i nakon toga ćemo, eh, nakon njezinih odgovora, čuti drugu rundu pitanja i evo tako dalje. Do kraja sastanka. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću nastaviti na eh, bugarskom. To je dio onoga što predstavljamo, to je raznolikost. Hvala na pažnji na svim ovim pitanjima koje ste mi postavili. Hvala vam također što podržavate i našu viziju, naš program u smislu humanitarne pomoći. Ta poveznica između razvojnih programa je nešto e, što je ostvareno. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanja onako kako sam ih čula po redu u istinu u našem programu i programu e, cijelog niza politika Europske komisije kako u, u globalnoj strategiji Europske unije jedan od glavnih izazova i naša dužnost je da promoviramo otpornost država na krize E, da države koje su izložene krizama se mogu e, bolje uhvatiti u koštac i sa krizama i sa izazovima. Ugarsko predsjedništvo smatra da se u tom smislu moraju dodijeliti konkretna sredstva. Ne samo preko direktne humanitarne pomoći, nego također i kroz edukacije, e, te kroz edukacije koje se provode u institucijama a to će sve dovesti do gospodarske otpornosti, no također i do mogućnosti reagiranja i odgovora na krizu. Te službene institucije moraju reagirati i pružiti pomoć, te e, također se brinuti za svoje građane. Poveznica između razvoja i humanitarne pomoći to je glavna inicijativa kojom želimo postići bolje e, i učinkovitije korištenje naših financijskih sredstava i izgradnju otpornosti tih zemalja. A gospođa Durano je postavila pitanje vezano uz razvojne programe. Razvojni programi nam služe da preveniraju, da stvore e, budućnost i osjećaj sigurnosti koje e, iz kojih dolazi, dolaze izbjeglice, a isto također i za tranziste zemlje na Europskom vijeću i drugim forupima. Kad e, se govori o izazovima sigurnosnim izazovima i za Europu i za svijet, e, zaključak je taj da je u tom smjetlu, e, svjetlu izuzetno važna i migracijska politika. Kako se uhvatiti u koštac i kako u korinu riješiti taj problem? To je pitanje razvoja, obrazovanja, stvaranja e, institucija koje funkcioniraju, posebno sa stanovišta sigurnosti u tim zemljama. To je možda određen kliše, no istina je da je to jedini način da se pruži mogućnost e, e, da ulagači dođu u te zemlje ulagači iz Europske unije i drugih zemalja neće doći i ulagati u te zemlje ako nemaju sigurnosno okružje. Poveznica između razvoja humanitarne pomoći u tom smislu je važna. Drugi prioritet kojeg sam istaknula tijekom e, ručka je e, bila ta poveznica između humanitarne pomoći i migracija. Što se tiče ovog pitanja e, gospodina Enrique Guerrera Salmon, hvala vam na tom pitanju. Ja sam čula o mnogim aktivnostima e, koje poduzimate na tom području. Zahvaljujem vam na e, vašoj poruci koju ste poslali ovdje. Vaše ideje će nadopuniti ono što mi imamo na umu tijekom našeg predsjedavanja. Vi ste se dotaknuli nekoliko pitanja. Ja ću početi sa financijskim pitanjem. Bez obzira e, koliko nam e, pametnih e, ideja padalo na pamet, moramo imati na umu da je ovaj jaz od 5 e, e, milijardi e, eura u proračunu veliki jaz nećemo postići taj cilj mira ako budemo na raspolaganju dovoljno financijskih sredstava. 22. ćemo imati neformalno vijeće E, o razvoju i počet ćemo tu sa komisijnim idejama vezano uz financijske instrumente i poveznicu sa e, znači razvojnom pomoći i humanitarnom pomoći. Uzimajući u obzir sva mišljenja koje čujemo vezano uz ovu temu. Naš cilj će biti da olakšamo provedbu tih instrumenata da budu e, učinkoviti i isto tako operativni te da e, postignu bolje rezultate. Naravno, mi ćemo vam dostavljati informacije vezano uz te buduće rasprave. Drago mi je da se fond za obrazovanje povećava svake godine e, uz vašu pomoć 48% je dobra brojka i dobro obrazovanje svi znamo je u korijenu e, rješavanja migracijskih kriza to je važno ne samo za e, ljude u šemi premještanja, nego i za sve države. Što se tiče ove poljoprivredne ekologije i izvještaja o provedbi europskih e, angažmana Mislim da nije važno da sa, čitamo samo te izvještaje, nego da i povučemo neke pouke iz njih. Moramo naučiti na našim greškama. Čak i najdemokratskije i najsnažnije e, unije i najveći donatori ako ne uspio ostvariti svoje e, angažmane na ono što su se obvezali, jednostavno neće uspjeti u svojem djelovanju. Zbog toga je jako važno ne samo da čitamo izvješća komisije, nego da ih na neki način internaliziramo, da uđemo u srž samog problema. Što se tiče agroekologije, to je tema koja me jako zanima i važna je za mene. Mi smo e, zemlja donatora i nije nam potrebna pomoć u razvoju, no imamo e, e, znači područja agroekologije koje su se dva puta povećali. To je nešto što je izuzetno važno za nas. Ono što Moramo misliti ovdje znači na važne resurse kao vodu, e, čista, čisto zemljište, nezagarnečeno zemljište i isto tako e, hranu bez zagađenja. Evo, ne znam da li sam odgovorila na sva pitanja. U svakom slučaju ću vam dati dodatne odgovore ako mi ih pošaljete e, pisanim putem. Evo, e, znači možemo sad krenuti na sljedeća tri govornika. Ana Zabovska iz EPP-a, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, e, draga Linda, gospođo ministrice. Prije svega, čestitam vam na vašem prvom predsjedovanju vijećem a istovremeno bi se željela ispričati jer nisam bila na vašoj prezentaciji ranije. Imam jedno pitanje. Konkretno pitanje. Prošle godine pratili smo E, oslobođenje regija u Siriji i Uraku od Daesha, od ISIS-a. Te smo imali znači oslobođenje Alepa i Mosula te također Ninive. E, ravnice Ninive. Situacija u tim regijama nakon oslobođenja od ISIS-a i nakon e, borbi je znači katastrofalno. To je naravno bilo i prije nego što su uspjeli, što se što su se te regije oslobodile od Daesha, imali smo znači skoro humanitarnu krizu, nismo imali ni vode, ni e, struje, djeca nisu išla u škole. Ono što bi stanovništvo u tim područjima željelo je da se vrate u svoje domove u Europskoj uniji organiziramo prikupljanje e, e, sredstava i e, nevladine organizacije prikupljaju sredstva kako bi se obnovila ta područja Pitam e, bugarsko predsjedništvo imaju li na umu određene inicijative kako bi financijski pomogli ta područja, kako bi omogućili da se e, stanovnici iz tih regija i e, gradova vrate u svoje domove. Hvala. Ja bih nešto dodala. E, znači ono što se događa u Itlibu blizu turske granice. Imamo znači izbjeglice iz tog e, područja u Siriji i sada možemo očekivati novu humanitarnu krizu. Bilo bi dobro da se pripremimo na to jer ćemo inače opet rješavati krizu u zadnji čas. A da, e, Norbert Noize, izvolite. <clears throat> Puno hvala što ste nam dali priliku da ovdje na odboru DEVE razmenimo mišljenja. Dopustite mi da se osvrnem na humanitarnu pomoć. Kolega Enrique je stručnjak na ovu temu i puno toga rekao, ali vi ste jasno naglasili da e, financijska rupa postaje sve veća kada je riječ o rješavanju humanitarnih kriza i to s obzirom na to da Sjedinjene američke države u mnogim područjima sada uplaćuju manje, manje su aktivni i sada je izazov pred državama članicama NATO-a da e, povise e, svoje doprinose za 2%. Da li se vi e, slažete s tim? Mislim da je to ipak kontradiktorno da s jedne strane tako bogata država kao što su Sjedinjene američke države se sve više povlači iz humanitarne pomoći. Pogledajmo samo što se dogodilo u Palestini. A e, s druge strane e, se povećava proračun za obranu. Što se tiče obrazovanja, mislim da ste ovdje odabrali pravi pristup i rekli ste da se moramo usredotočiti na to da prije svega u izbjegličkim kampovima ne smijemo dopuštati da e, izrasta jedna izgubljena generacija zato što e, nije školovana jer ljudi koji su izbjegli i ne vide perspektivu za svoju djecu, oni će se dalje pokrenuti prema Europi, dalje će ići prema Europi. I osim toga, volio bih e, zamoliti e, da malo pojasnite e, vezano uz nadopunu ciljeva održivog razvoja, kako njih nadopuniti i da kažete nešto o ciljevima po pojedinačnim državama članicama. I za vrijeme vašeg predsjedanja će se započeti i daljnji pregovori o sporazumu Kotonu i za 2020. I drago mi je da E, zajednička parlamentarna e, skupština će zasjedati u Bugarskoj. Mi smo četiri godine imali države članice koje su to odbijale i tvrdile da takve sastanke treba održavati isključivo u Briselu. Ja mislim da je upravo suprotno da treba uključivati države članice. Srećom, takav sastanak je prošle godine održan na Malti, a vi sada nastavljate s tom tradicijom i još jedna stvar završno vezano uz migracijsku politiku. E, Bugarska je također e, sada pod e, velikim pritiskom zbog duge vanjske granice i mislim da tu postoji veliki jaz u solidarnosti kada govorimo o kontroli vanjskih granica Europske unije. Vjerojatno će taj pritisak još porasti zbog situacije na granici između Sirije i Turske. I mislim da Europska unija ovdje mora pokazati solidarnost kao i države članice sa Bugarskom i znamo da u Bugarskoj imate e, veliko srce i puno razumijevanja za prognane ljude tako sam primjerice saznao nedavno da je 1943. E, godine e, Bugarska pod vrlo teškim uvjetima spasila mnoge e, židove i spriječila deportaciju, a mislim da je to vrlo značajno spomenuti upravo danas kada ovih dana obilježavamo holokaust ovdje u Europskom parlamentu i mislim da nas tradicija obvezuje, naša tradicija nas obvezuje kada je riječ o izbjeglicama. Puno hvala. Um, thank you. Um. Hvala. Cecil uh, Kenge iz SED-a, izvolite. Hvala Linda. Hvala i ministrici. Kao prvo želim reći koliko sam blizu svim radnicima Save the Children eh, koji su bili, koji su pali žrtvama u svojoj misiji i u svom radu. U zoni su pomagali eh, djeci a ipak su napadnuti. Želim iskazati svoju solidarnost prema njima. No, mnogo je dobrovoljaca koji se nalazi u sličnim situacijama koji su izloženi nesigurnosti, vrlo često su žrtve otmica bez zaštita. To su uvjeti u kojima žive i rade. Počeli smo sa Save the Children u Afganistanu, ali taj popis je neobično dugačak. Postoje ulaganja, ali trebalo bi ih e, povećati posebice u smislu zaštite, jer riječ e, više od 60 milijuna je prognanika na svijetu. Što je migrant? Migrant je osoba koja želi poboljšati svoj život, koji traži bolju budućnost i to je polazište. Koja je poveznica između humanitarnih, eh, humanitarne pomoći i razvojne pomoći? To je neksus koji moramo razvijati u dugoročnom pristupu. To je osim toga i temelj otpornosti kulturne, klimatske, ekonomske, to su sektori u kojim, moramo najviše ulagati. To su sve otvorena poglavlja i u ovom trenutku je važno osvrnuti se uopće na to. Moramo od toga krenuti jer samo na taj način e, naći ćemo se vr, e, e, samo na taj način moći ćemo pomoći državama koje su u sukobu. Dakle, taj neksuz e, stavlja naglasak na otpornost koja omogućava zemljama da izađu iz sukob i da se upute putem razvoju. Mnogo je država u sukobu. Možemo krenuti od Somalije, od Jemena, od Sirije. To su samo neke od zemalja u kojima se širi glad. Mi smo zaboravili na glad. Činilo nam se da, je, da glad pripada prošlosti. Međutim, to su e, krize takozvanog niskog, e, niskog intenziteta. To su sukobi niskog intenziteta. Međutim, to valja zaboraviti. To su ratovi u kojima ljudi umiru. Te se krize pretvaraju u kronične krize i mi moramo osnovati i fond fond koji će pomagati osobama koje su sve izgubile izgubile i domove i sve ostale tu je isto tako i humanitarna pomoć koja je prvi put upotrijebljena na europskom tlu imali smo krizu na balkanskoj, e, na balkanskoj ruti i tada je ta humanitarna pomoć prvi put e, primijenjena na našem e, kontinentu. Dakle, ta pomoć je pratila tražitelja, tražitelje azila, ojačavala je zapravo europsku, europsko gostoprimstvo. susreli su se e, predstavnici Unije i Afrike i tom prilikom, a o tome ćemo poslije govoriti, govorilo se o mogućnosti stvaranja nekog partnerstva koje će svima donijeti dobre rezultate. Hvala. Hvala, nitko drugi se nije javio za riječ, pa ja imam jedno pitanje. Radi se o e, znači podrški UNRI i e, e, palestinskim izbjeglicama. u trenutku kad znamo da su potrebe palestinskih izbjeglica e, u povećanju. Ja sam bila na zapadnoj e, obali u studenom i susrela sam se sa očom, a ono što sam vidjela je da je situacija vrlo teška Znači imamo e, prihod e, po glavi stanovnika, znači e, u zapadnoj obali 3000 i nešto dolara, u Gazi 1000 dolara. Imamo također veliki problem e, sa čistom vodom e, i sa pristupom e, vodi. Imali smo jedan period tijekom 22 sata nije bilo, 22 dana nije bilo vode. Imali smo također i izvješće UN-a o planu desalinizacije za gazu. No, izgleda da se ništa ne pokreće na tom planu. Imamo zapravo zamor donatora. Postavljam se pitanje da li imamo neku planiranu e, raspravu u vijeću vezano uz to prije nego što se e, humanitarna kriza pretvori u političku krizu. Imamo puno političkih kriza u svijetu, znamo da se to može ponekad pretvoriti u sukobe, oružane sukobe i kad govorimo o rješavanju krize, onda bismo to trebali napraviti sada. A o tome smo puno u našem govoru e, govorili. Nadam se da će i vijeće pridati e, e, veliku pažnju tome. Gospođo ministrice, imate riječ. Ja ću početi sa zadnjim pitanjem. Mi smo imali raspravu vezanu uz to također tijekom ručka predsjednikom Abbasom. Od 13 e, milijuna palestinaca 6 milijuna treba humanitarnu pomoć. Da, e, u vijeću imamo takve rasprave, imali smo to u ponedjeljak i Europska unija bi trebala poveć, povećati humanitarnu pomoć za e, stanovništvo u Gazi, ali to je također povezano sa e, pomirenjem e, u Palestini. I to je naša poruka predsjedniku Abasu, morate na tome raditi, zato je izuzetno važno. I to je također poveznica sa humanitarnom situacijom u Gazi. Hvala. Ispričavam se. Mislim da tijekom e, prve runde nisam odgovorila na sva pitanja, no neka su bila dio znači, tog velikog dogovora. Možda to nije najbolje ime za to, no ono što je važno da je ono što je postignuto u samitu u Istanbulu 2016. godine gdje smo imali znači više od 3000 ljudi koji su sudjelovali. Ako mi to zbilja provedemo u djelo, onda ćemo imati povećanje učinkovitosti i to će također dovesti do stvaranja novih inovativnih metoda za korištenje novih resursa, uključujući i privatni sektor, kako bi se odgovorilo na sve veće potrebe. Moramo biti iskreni kriza koja e, krize koje se stalno povećavaju neke su e, e, izbile zbog znači sukoba druge zbog prirodnih katastrofa bez obzira koliko stava dolazi iz javnog sektora ili privatnog sektora mora imamo imati učinke učinkovitije metode. Moramo reformirati e, također agencije koje pružaju humanitarnu pomoć. Moramo također koristiti nove tehnologije, inovacije na raspolaganju i e, tako moramo odgovoriti na izazove pred sobom. Kad E, gle, čitam ovo izvješće u ENA iz 2017. godine što se, e, e, što se tiče provedbe znači zaključaka Istanbulskog samita iz 2016. godine, takozvani Grand Deal, vidi se da smo mi najbolji što se tiče provedbe naših obveza i angažmana. No ne bismo trebali biti presretni takvim rezultatom, nego bismo trebali nastaviti s našim naporima i moramo napraviti više na tom području, jer ono što radimo još uvijek nije dovoljno. Kad govorimo o zaboravljenim krizama, da bugarsko predsjedništvo ima neke ideje kako se pozabaviti tim krizama, neke su spomenute e, danas u ovoj dvorani. Mislim da je Sirija mjesto gdje je kriza traje toliko dugo da su mediji izgubili interes za tu krizu i time se bave samo ljudi koji su direktno uključeni u rješavanje te krize. Mogu reći da e, javno mjenje se na neki način naviknulo na postojanje te krize. Irak je također e, jedan e, primjer e, krize, Jemen, Libija Južni e, Sudan, Demokratska republika Kongo. Sve su to zemlje koje su identificirane od strane bugarskog predsjedništva kako bismo ih uključili u rasprave komisije. I to u okviru posebnog forma koji se zove KOHA. Što se tiče obrazovanja. To je tema koja se često pojavljuje. E, jasno je da jedan od ciljeva globalne strategije Europske unije i jedan od godišnjih ciljeva je da do 2030. godine svako dijete koje je rođeno bilo gdje u svijetu mora imati pristup kvalitetnom obrazovanju. Ja e, mislim da je to jedan od preduvjeta za provođenje drugih ciljeva milenijskog razvoja. Znači drugih milenijskih ciljeva koje smo identificirali. Što se tiče provedbe u svakoj zemlji, e, ispričavam se jer ne mogu sad ulaziti u detalje, nemamo dovoljno vremena a predsjedništvo ne može svakoj državi članici reći na koje se, ciljeve se treba usredotočiti. No u svakom slučaju nam je potreban koordinirani pristup e, s jedne strane država članica, s druge strane institucija Europske unije, te također i agencija koje su nadležne za razvojnu i humanitarnu pomoć. Samo tako ćemo postići naše ciljeve. Što se tiče e, održivih e, razvojnih ciljeva, zahvaljujem vam na onome što ste rekli e, o Bugarima kao naciji. To je postignuće bugarskog naroda, bugarske crkve i mi ćemo proslaviti 75 godina od trenutka kad smo spasili e, bugarske židove. Bugarska je jedina država koja nije deportirala e, židove tijekom drugog svjetskog rada te je tijekom e, tih mračnih vremena se čak i broj stanovnika židovskog porijekla povećao u Bugarskoj. Što se tiče ovog mandata za pregovor, to je važno vrijeme, to će se dogoditi tijekom bugarskog e, predsjedanja, a mi namjeravamo tijekom vijeća u lipnju postići sporazum o mandatu za pregovore kako bi parlamentna dimenzija bude uključena jer je to izuzetno važno. Mogu reći da počinjemo e, s dobrim temeljima. Sjećam se što se dogodilo tijekom e, zadnjeg vijeća za vanjsku politiku. Što se tiče migracija, mislim da sam to pitanje već e, obradila i odgovorila na to tijekom e, prve runde pitanja na, kao zaključak. Željela bih kratko sažeti stvari. Cilj svih nas, naš zajednički cilj je prije svega da izbjegnemo krize. Da, prirodne katastrofe je nešto što ne možemo prevenirati, no Mislim da to ipak nije istina jer kad govorimo o klimatskim promjenama ili o zaštiti prirodnih resursa, u određenoj mjeri vjerujem da možemo također raditi na prevenciji. Možemo spriječiti krize, te također možemo time smanjiti e, broj žrtava takvih događaja. Ako imamo e, znači poplave, kiše i druge prirodne katastrofe koje su povezane sa klimatskim e, promjenama, onda se moramo usredotočiti na smanjenje posljedica. Trebamo vidjeti kako ćemo raditi na toj poveznici između razvoja i humanitarne pomoći. Moramo biti, e, e, moramo usmjeriti rad i na povećanje e, otpornosti i isto tako obrazovanja. A što se tiče ovog pitanja gospođe Engel, što radimo s ljudima koji e, riskiraju svoje živote kako bi spasili živote drugih ljudi, to su dobrovoljci. Mislim da europske e, institucije i agencije koje rade na tom području moraju imati e, pred sobom isti cilj je da sačuvaju živote tih ljudi ali isto tako moramo imati i zbilja jasnu političku reakciju iz svih e, država ako vidimo jasno kršenje međunarodnog prava. No, nažalost, e, to se e, nekad radi od strane institucija određenih država i tada moramo zbilja jasno reagirati. Hvala. Mislim da nisam odgovorila na sva pitanja, ali evo neke kolege već mi mašu jer se žele ponovno e, javiti za riječ. ne znam, možda se netko od njih e, želi vratiti na već spomenute teme, jer se meni činilo da ste odgovorili na sva pitanja. Ovo je i tako početak procesa sve do ljeta ćemo imati e, vremena. Hvala još jednom što ste danas e, došli k nama. Veselimo se zajedničkom e, radu. Nadamo se samo da neće biti novih kriza kojima ćemo se morati pozabaviti, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da vam pomognemo u vašem radu. I Ministrica nam je spomenila sjećanje na holokaust. Ja nisam znala za te podatke o Bugarskoj, što je vrlo zanimljivo. A mislim da je jako dobro da svi saznamo za to, a isto tako mi je jasno da Bugarska na to mora doista biti ponosna. Kratka stanka do četiri sata prije no što krenemo na Afrički summit. Nadam se da ćete svi biti u prostoriji kad se vratimo.

kupe Okay, people can start taking their seats. Molim vas, vratite se na svoja mjesta. možete pozvati kolege koje su ispred e, prostorije. Ljudi su otišli po kave, a vrlo često kad odu po kavu i nestanu. Krećemo na 14. točku dnevnog reda, to su zakljuci s petog sastanka na vrhu na Afričke unije i Europske unije koja se održala u Abidžanu. Iz našeg odbora mnogo je kolega prisustvovalo tom eh, sastanku održan je sastanak sa afričkim, e, panafričkim parlamentem. Imali smo i susrete, interakcije e, međusobno s kolegama iz Afrike sutra popodne u jedan bit će e, isto susret s predstavnicima i te ćemo izvještavati upravo o tim e, sastancima. Oni nisu željeli e, službeni sastanak, željeli su da se sastanemo i govorimo o praktičnim E, stvarima. Susrela sam se s parlamentarcima iz Gambije jučer. Oni se žele posvetiti praktičnom e, aspektu što radimo s ovim ili onim e, pitanjem, a to želimo i mi. Sada ćemo raspravljati o ishodima, zaključcima. U to, imam, u to ime imamo i naše goste. Kun V. Bake, koji je direktor za eh, odjel koji se bavi Afrikom u eh, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i gospodina Kojena Donjca koji eh, se bavi odnosima Europske unije i Afrike u glavnoj upravi DEVKO Europske komisije. S nama je danas i gospodin Ive Somvil koji je predsjednik e, ACPEU odbora iz e, Europskog ekonomskog i socijalnog e, odbora. Vi ste dobili izvješće našeg izaslanstva, izaslanstva našeg odbora kao i deklaraciju koja je potpisana u Abidžanu, a e, obuhvaća zaključke ovog sastanka na vrhu. Imamo dakle tu Abidžansku deklaraciju Panafričkog parlamenta kojeg su usvojili zastupnici parlamenta Dakle, imate primjerak e, i tog dokumenta. Svi ti, e, sva ta izvješća su temelj za današnju e, raspravu. Ne znam ko će od vas krenuti. Prvo krećemo sa gospodinom Vervakeom. Hvala vam najljepša. Hvala na prilici mogućnosti susreli smo se i nekoliko puta prije samita ti su nam sastanci pomogli da se usredotočimo na ono što nas je čekalo a na taj način e, možemo poboljšati i naš e, akcijski plan. A bit će održan i ove godine jedan sastanak Afričke unije i Europske unije. Na sastanku na vrhu a, mislimo da smo postigli e, uspjeh. Bilo je nekih neprilika kao što je uobičajeno, no sam sadržaj rasprava pokazao je koliko smo međusobno ovisni dakle Afrika i Europa moraju surađivati ehm, to je istaknuto i na visokoj razini tog samita. Svi dionici su poslali visoke ehm, predstavnike baš kao i e, afričke zemlje. Sve to je naglasilo osjećaj da se, kre, e, da se krećemo prema razini e, ravnopravnih političkih odnosa što je poprilično novi aspekt tu je isto tako bio prije uvijek odnos donatora i primatelja Međutim, sada se to promijenilo. Afrika je predstavila svoju viziju, svoj plan, sve ono što žele učiniti što se tiče migracija i što se tiče razvoja. Za vrijeme samita u Abidžanu Libija je isto tako podržala E, podržala taj pristup. Sve se to vidi u političkoj deklaraciji koju ste spomenuli, spominju se e, recipročni odnosi, na njih je stavljen e, naglasak što je bilo vidljivo i na sastancima koji su prethodili samom sametu. A sve to naglasila je gospođa Federica Mogherini. Mladi su bili središnja tema sastanka na vrhu. Prije samita se radilo na davanju e, glasa i mogućnosti javljanja mladih na samom e, samitu e, nekoliko čelnika država susreli se s predstavnicima mladih Mladi su imali prilike govoriti u svim e, sekcijama, dakle e, mladi nisu bili samo tema nego su i sudjelovali na sastanku. Migracija spomenuta je nova, e, novi aspekt E, e, e, tog, problema. Afrika je zapravo preuzela, preuzela na neki način vodstvo i aktivnu ulogu u rješavanju tog pitanja. Govorilo se mnogo o migracijskoj krizi u Libiji odmah nakon sastanka na vrhu, a to još i dalje traje, Postoji, postoji inicijativa koju je podržala i Libija, a riječ je o vraćanju migranata u ishodišne zemlje. 7000 migranata već je e, vraćeno, a nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci vidjeti da je još tisuća migranata vraćena vjerojatno ćemo dakle doći do brojke od 17 tisuća migranata. Dakle, to je nešto novo. Mi smo dali kontinentalnu dimenziju migracijskom e, problemu. E, Afrika pristupa mnogo konstruktivnije radu i suradnji s Europskom unijom u ovom području. Što se tiče drugih e, ključnih inicijativa, nisu postignuti sporazumi po svim točkama. Mi smo u željeli postići i memorandum o razumijevanju. Međutim, afrička strana nije bila e, u potpunosti pripremna, morat ćemo se tom pitanju dakle vratiti, nadamo se, a i obećavamo da ćemo to pitanje riješiti tijekom sljedeće tjedana. To bi bio ključni dokument za našu suradnju u ovom području i doista ga želimo zaključiti što je moguće prije. Već sam spomenula kontinentalni, spomenuo kontinentalni dijalog o migraciji. Mnogo je postavljenih ciljeva u gospodarskom smislu, plan ulaganja, daljnjeg razvoja moramo ostati na ovom tragu. Odbor DEVKO je razvio, e, oprostite, glavna uprava je razvila akcijski plan. Imamo tri mjeseca roka. E, sada raspravljamo i vodimo razgovore s državama članicama. A nakon e, tih razgovora obratit ćemo se i afričkoj strani kako bismo mogli okončati taj dokument do kraja veljače godišnji sastanak ministara e, moramo obaviti do kraja godine to pokazuje kako na obje strane postoji e, volja ali i potreba za jačanjem dijaloga jer se taj dijalog smatra nužnim e, tu je i mehanizam daljnjeg praćenja kojeg treba razviti da bi se pratila provedba zaključaka a i kako bismo bili sigurni da se stvari provode na terenu. Što se tiče sudjelovanja dionika u follow-upu, tome ćemo obratiti posebnu pozornost nakon e, braselskog e, sastanka na vrhu ta aktivnost nije bila provođena na zadovoljavajući način međutim mi sada želimo da u, e, da u toj aktivnosti sudjeluju svi dionici poput civilnog društva evo ja sam tu za daljnju raspravu možete li molim vas pojasniti ono posljednje što ste rekli, aha, o uključivanju dionika. U Briselu smo se dogovorili da ćemo se godišnje sastajati, da se sastaju, e, da se godišnje jednom sastanu dionici iz svih dijelova, dakle predstavnici institucija i civilnog društva, međutim to nismo postigli, moramo sada smisliti nešto novo, nešto za što ćemo biti sigurni da možemo implementirati. Hvala. Kon, imaš riječ. Malo je toga za dodati što je s političkom eh, dimenzijom, političkim osjećajem. Prije odlaska u abičanu, eh, činilo se da je jasna naša pozicija. Mi smo željeli povećati, eh, mi smo željeli iskoristiti svijest, povećanu svijest u Europi koliko je Afrika važna za Europu, koliko je eh, važno ono što se događa eh, u Africi. To je bilo jasno u našim pripremama. Pripreme su bile vrlo intenzivne a ono što smo doživjeli u Abidžanu samo je dopunilo a, tu sliku koju smo imali. Afrika napokon ima osjećaj da je gospodar vlastite budućnosti. Afrika ima e, sve što će joj omogućiti e, napredak ako donese prave odluke. Ima prirodne resurse ima stvarni potencijal a ta svijest na razini Afričke unije, ali i na razini pojedinih država je vrlo prisutan. I to je važno uzeti u obzir Afrika želi biti aktivni čimbenik u svijetu, ne želi biti samo predmet djelovanja velikih igrača. Afrika je svjesna da to neće doći samo od sebe. E, ovaj sastanak, sastanak na vrhu koji će se održati sljedećeg tjedna e, govorit će o reformama koje će povećati učinkovitost i djelotvornost Afričke unije a srača pozornost e, i na partnerstvo s Europskom unije i sa svim ostalim igračima i to pokazuje koliko oni žele e, ozbiljno, koliko je njihova želja ozbiljna. Mi smo se postavili na ispravan način u Abidžanu. No, nije u svim trenucima e, bilo lako. Vodili smo primjerice raspravu o planu vanjskog ulaganja, a riječ je zapravo o skupu alata, a ne e, planu. Dakle, nema nekog posebnog plana za Afriku. Mi smo e, razgovarali s našim e, afričkim partnerima koji su rekli kako im je plan drag, ali da im nije drag naziv tog plana jer taj naziv na neki način e, sugerira e, sugerira da nisu partneri Naravno, svi mi imamo vlastite interese na umu, gospodarske interese, interese kada je riječ o migracijama, ali tu su i pitanja zdravlja, obrazovanja i ostalog. No, uvijek treba imati na umu kako Afrika ima i vlastite ideje i ako želimo postići neke ciljeve onda mnogo više nego u prošlosti moramo razmišljati i s njihove strane pokušavajući shvatiti i njihovu perspektivu. Deklaracija iz Abidžana odražava vrlo dobro susret e, i pronalaženje zajedničkog terena to je važna deklaracija po mom sudu. A zašto? E, važna je za naš budući rad, za osmišljavanje budućih e, koraka u suradnji sa Afrikom. U roku od tri mjeseca moramo donijeti akcijski plan koji se tiče prioritetnih e, koraka, odnosno mjera. A kao drugo, kada se postavlja pitanje što nam je činiti, postoje ono je približavanje, veliko približavanje afričke i europske strane u smislu isticanja važnosti e, mladih i ulaganja. Važno je ulagati u ljude, važno je e, pozornost posvetiti obrazovanju, strukovnom obrazovanju, visokom školstvu, znanosti, inovaciji i ostalom. Dakle, moramo ulagati. Mi moramo im moći pomoći da razviju ta područja mnogo više nego što smo to činili u prošlosti. A drugo područje je poslovanje. To je e, značajan portal e, e, prozor e, pristupa europskom tržištu, ali i za rasprave o poslovnoj klimi i širim pitanjima poput korupcije, upravljanja, mobilizacije domaćih vlastitih resursa i vlasničkog e, kapitala. E to su sve važne teme kojima moramo pristupiti, oko kojih moramo osmisliti e, prave mjere kojima bismo ih pretvorili u stvarnost. Hvala. Hvala na ovim e, uvodima. Imamo do sada prijavljena tri govornika. Oprostite, četvero kolega se javilo za riječ. Marija Nojšal je prva. Marija Šarl. A potom Cecil. Marija, ti prva imaš riječ. Izvoli. Ma, svi će doći na, na red parlamentu se često javlja ime Marija. Ja sam e, zamjenski e, član u DV-u i trebalo mi je neko vrijeme da se uhodam u sve ove teme, ali želim reći tri stvari. E, sadržaje ste jako dobro saželi i tu treba jasno reći da postoji velika razlika Dakle, e, moramo neko vrijeme pratiti situaciju kako se stvar razvija i e, jako mi je drago da to sad sve e, pozorno pratite. Tri stvari su me se dojmile na ovom putovanju. Nije mi se svidjelo i nadam se da vas to neće naljutiti što to tako jasno kažem. Nije mi se svidjelo da ako u Africi nastupamo e, samo u muškom obliku, dakle u toj grupi nije bilo uopće e, žena koje su govorile u ime Europske unije. Jer ako želimo žensku politiku i u Africi, onda moramo pokazati to vlastitim primjerom. I ako tamo pet muškaraca ima vodeću ulogu, e, a žene samo plješću, onda e, to nije dobar signal. U Africi su itekako upoznati s tom situacijom, ne trebaju još i nas da im to pokazujemo. Dakle, to su slike, vrlo važne slike koje ostavljaju dojam. Ja sam sudjelovala na e, tom putovanju i tu smo e, doista E, bili pod muškim e, vodstvom i to je bilo vrlo neugodno. Osim toga bilo je problematično da za vrijeme plenarnog zasjedanja smo vidjeli kako javnost nije bila uključena, ja sam to e, rekla. Dakle, ako mi posjećujemo zemlju u kojoj se javnost isključuje i ljudi su došli iz cijelog svijeta, htjeli su se sastati, htjeli su također i nevladine organizacije iznijeti svoje informacije i do toga nije došlo. I mislim da smo mi tu trebali odaslati jasan signal da se s tim ne slažemo. Doista moramo paziti, paziti da ako ne kažemo ništa, da to znači da nismo dali time odaslale nekakav signal, jer ako ne kažemo ništa, to isto šalje određen signal. E, svi projekti koje smo vidjeli su bili vrlo zanimljivi. Vidjeli smo plantaže banana, vidjeli smo projekte vraćanja, vidjeli smo katoličke ili evangeličke projekte. To su se bili vrlo lijepi projekti. Ali ono što si ja želim E, da vidim jednu sasvim običnu kuću, običnu kolibu u kakvoj ljudi žive. Jer ovako, ako e, vidite sve te lijepe projekte, onda steknete dojam pa tu sve funkcionira. Ali to je samo jedna mala skupina ljudi koja je imala sreće i da onda to još e, pozdravljamo. To nije u redu. Dakle, E, mi e, trebamo vidjeti kako normalne osobe žive, kako normalni ljudi žive, kako izgledaju te kolibe u kojima oni žive. Dakle, moramo biti vrlo pažljivi. Dakle, e, ne možemo samo likovati nad pozitivnim primjerima i ne smijemo samo odlaziti u one e, škole koje divno izgledaju, plantaže koje dobro funkcioniraju, jer onda steknete dojam da je sve u redu, ali to je samo jedan malen dio i to nije stvarnost. Znam da je puno teže organizirati e, predstavljanje stvarnosti. Uvijek se radi o nekakvim projektima, projektima koji dobro funkcioniraju, ali ne možete otići iz takve zemlje bez da se upoznali stvarnost. Čini mi se da smo sudjelovali u odličnim projekcima i svi razgovori su bili vrlo korisni, ali kao što sam rekla, e, zanima me što se događa iza kulisa. Puno hvala. Hvala Marija. E, to je pitanje kako se mi organizira. E, mi bismo o tome trebali povesti e, raspravu. E, imat ćemo sastanak već spomenuti s Afričkim parlamentom u jedan, ali to nije bilo zapravo pitanje. Charles Gorans je sljedeći. Izvoli. Hvala gospođo predsjednice. Ja sam zbilja pažljivo slušao naša dva govornika i ni u kojem slučaju ne, sluš, ne dovodim u pitanje dobru volju komisije vezano uz poboljšanje odnosa između Afričke unije i Europske unije. Charles Michel u tom smislu je isto tako e, učinio veliki posao. No, ono što me brine je zapravo različitost mišljenja vijeća. Čuli smo ideje nekih, ali ne isto tako i skrivene ideje drugih. Neke, neki žele široku zonu e, znači trgovinske razmjene i ono što je važno da si postavimo pitanje koji će biti smjer smanjenja, smanjenja nejednakosti, kako procijeniti koliko je zbilja napravljeno na tom području. Mogu reći da je običan u tom smislu bio važna etapa a u ovom trenutku moramo i odrediti kriterije evaluacije. Što želimo postići na području ekonomskog razvoja, znači povećanja e, preraspodjele, upravljanja, e, borbe protiv korupcije i tako dalje. U tom smislu ja imam e, znači svjedočanstvo nekoga koji dolazi iz zapadnog dijela e, Nigerije, tamo se e, e, korupcija jako smanjila i tamo ljudi ne odlaze više iz tog područja jer su, imaju i otvorena vrata za budućnost na neki način. Što iza ovih obećanja kao uobičajeno možemo naprati, napraviti na terenu i vidjeti kako ćemo dalje. Ono što me zabrinjava je i e, znači e, utilitaristički pristup nekih. Da, to je način da riješimo svoje probleme, imamo zajedničke interese na području sigurnosti, ali moramo riješiti i probleme drugih. Tu sam govorio o sigurnosti, a smatram da je Europska unija mogla predložiti da pomogne Africi da zatraži isto tako i sjedište u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Imali smo e, isto tako na području e, na, e, kad, kad smo imali znači pitanje Libije, onda je Evropska unija govorila u ime cijele Afrike. Znači imamo znači Rusija, Francuska i Velika Britanija koje imaju e, tri stalna predstavnika u vijeću sigurnosti. A sad imate veliki kontinent e, koji će biti sve važni gdje imamo veliki demografski bum i tako dalje. To je pitanje sigurnosti i mira u Africi. A u tom smislu moramo odgovornije i vidljivije rješavati probleme sigurnosti u Africi. Također bih želio čuti od komisije što misli o s jedne strane odnosima Afričke unije i EU, e a s druge strane ove pregovore e, u svjetlu ugovora iz Kotonua. kad e, govorimo o Afričkoj uniji, svi mislimo da sve države u Africi su dio te Afrike. Afričke unije. A ne možemo imati kompletnu analizu ako isključimo Mali, Niger, e, Maroko, e, Tunis, Alžir. Mislim da moramo tu regiju sagledati u cijelosti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 Da, čuli smo neke e, uspješne primjere naše suradnje, ali možemo li e, generalizirati stvari? Da, neke stvari funkcioniraju, ali neke i ne funkcioniraju. Ono što bih ja želio da se osmisli strategija na području sigurnosti koja će ići onkraj naših vlastitih interesa. Jesmo li razgovarali o Burundiju, o sigurnost situaciji e, regije Velikih jezera, o nedostatku državnih institucija u e, nekim zabačenim regijama Demokratske republike Kongo, o tome da imamo korumpirane vlasti, a da e, s druge strane stanovništvo gladuje. Ne možemo mi sad vladati, ne možemo upravljati na njihov, u njihovo ime, ali što možemo napraviti kako bismo e, potaknuli odgovornije ponašanje? Evo, to su moja pitanja i moje komentare, a ne bih želio završiti prije nego što to još jednom zahvalnim e, predstavnicima Europske e, unije koji su danas s nama. And then Cecil, and Marija Hojbuh, a nakon toga Cecil, izvolite. Puno ti hvala Linda. Voljela bih se osvrnuti na završni dokument. Vi ste izvijestili o tome da je on tek kasnije, da je rad na njemu tek kasnije okončan, pa me zanima da li je to bilo iz vremenskih razloga, da li iz vremenskih razloga je taj završni dokument završio ili je bilo nekih razlika koje je trebalo ukloniti, razlika u mišljenjima i ako ih je bilo onda bi me zanimalo o kakvim detaljima se radi, gdje je bilo razilaženja. I naravno tko je gdje popustio. Dakle, da li je popustila Europska unija ili Afrička unija? Dakle, gdje ste jedan drugome izišli u susret? To bi me zanimalo, zato što to službeno nismo mogli doznati. Učinilo e, mi se da je povjerenik Mimica e, objavio jedan tweet iz Abidjana E, o odnosima između EU i Afričke unije, što me iznenadilo jer Afrička unija se do sada u stvari nije službeno oglasila kakve su njezine zamisli, da li možda postoji kakvo službeno stajalište ili će ga možda biti sad nakon sastanka na vrhu konca mjeseca i ono što me zanima u nacrtu u nacrtu mandata stoji da zajednička e, strategija e, treba predstavljati nešto što bi trebalo zamijeniti dosadašnju strategiju. Da li je to nešto što je nastalo u dogovoru sa Afričkom unijom, jer vi ste do sada govorili o partnerstvu, dakle da li je to onda zajednička ideja ili je to nešto što je predložila Europska unija, dakle isključivo Europska unija. I zadnja stvar, Marija Neuhel je to također već spomenula, dakle mi zeleni smatramo e, da je vrlo žalosno kako smo postupali sa civilnim društvom, da e, su oni bili isključeni sa sastanka na vrhu i mislim da je to doista kontradiktorno, dakle s jedne strane strane govorimo o partnerstvu između Afričke i Europske unije i to je također signal za to da eh, je još da je sve manje prostora za civilno društvo prije svega tamo, a to vidimo naravno i ovdje u Europskoj uniji i mi ovdje ne smijemo ne djelovati. Mi moramo nešto poduzeti, ne smijemo samo promatrati što se događa. E, i da li je Europska služba za vanjsko djelovanje sada izvukla neke zaključke iz toga da se to više ne događa u budućnosti. Vi ste također govorili o sastanku dionika ovdje u Briselu koje baš nije bio onakav kako je to bilo planirano. Naravno, e, mi ne možemo ovdje u Briselu rješavati takve probleme, nego moramo vidjeti kako ćemo stvoriti platforme za civilno društvo. Svima nam je jasno da nam je potreban daljnji razvoj u siromašnim zemljama, prije svega i u Africi i da je to moguće samo u suradnji sa civilnim društvom. To ne može jedan parlament sam ili Europska komisija sama. Nama su potrebni ljudi tamo na terenu i zato je potrebno da i civilno društvo bude uključeno i stoga nam je potrebna takva platforma. Hvala. Thanks, um, Cecil Cecil. Hvala Marija, a sad Cecil Kienge, izvolite. Hvala ti Linda, hvala i našim izvjestiteljima na svim informacijama koje su nam iznijeli vrlo je pozitivno to što možemo periodično se susresti ako ništa drugo da provjerimo što je učinjeno od prethodnog sastanka. Treba nam više konkretnih primjera. To je polazište. Ja sam mnogo toga vidjela na terenu. Slažem se s kolegicom eh, Mario Neukel. Naime, trebamo bolje organizirati naše misije ja sam e, otišla e, e, van organiziranih ruta, posjetila sam četvrt, najveću četvrt u Abidžanu i vidjela tamo projekte za mlade, dakle gdje žive, gdje stanuju. Provjerila sam sve te uspjele projekte. Vidjeli smo i upoznali mlade koji su se vratili iz Libije i ispričali nam svoje, svoja iskustva. Ti mladi ljudi e, traže samo da ih se posluša, da ih vlade, da ih vlade čuju. Tamo gdje su radili e, gradi se veliki autoput. Mnogi od tih mladih ljudi ne znaju sada kamo ići Dakle, postoji s jedne strane e, vlada, s druge strane grad, a mladi su nam jasno rekli kako ne znaju kome se obratiti, ako ne budu dobili taj odgovor i oni će se odlučiti za odlazak u Libiju. Mi e, iz, e, smo u Abidžanu poslali poruku e, o, svemu uspostavili smo odbora, ali na terenu je situacija potpuno drugačija. Ne može, ne može se raseliti ljudi E, ljude, a da se istodobno ne osmisli e, alternative. Dakle, nije dovoljno vratiti ljudi iz Libije, nego se treba intervenirati direktno na terenu. Isto tako vidjela sam projekt koji je po mom mišljenju vrlo zanimljiv, a koja garantira autonomiju žena bila sam e, u vrlo siromašnom e, području gdje žene e, prakticiraju nešto slično kao tantine, dakle udružuju sredstva u jamstveni fond i postaju potpuno nezavisne. Ulaze u financijski sustav na koji mi sumnjičavo gledamo katkad, ali te su žene se osamostalile stvorile su vlastita poduzeća, osmislile e, e, sustav koji je do sada bio vrlo neformalan, a mi moramo više pozornosti posvetiti upravo tim malim projektima koje daje podršku svima onima koji su isključeni iz formalnog sustava. To me dovodi do druge točke onog što želim reći, a to je plan vanjskog ulaganja. Mi smo to predstavili kao plan koji mijenja načine ulaganja na terenu. Ali taj fond, hoće li on omogućiti pristup, i malim i srednjim poduzećima, jer mi smo promijenili sustav mnoge, e, mnoge od tih osoba, vlasnika tih malih poduzeća uopće nemaju, e, nemaju informacije o tome. Mi e, smo susreli zastupnike iz Gambije, pitali smo ih poznaju li instrumente koji, koje postoje na raspolaganju, poznaju li strukturne okvire, a oni o tome nisu imali pojma mi razmjenjujemo informacije, razmjenjujemo informacije i o različitim financijskim instrumentima. Podaci o ovom fondu e, su važni, ne zahtijevaju razvijenu e, administraciju. Mi moramo naprosto pojačati otpornost na terenu. I još nešto. Ja bih željela čuti nešto i o dijaspori. Ništa o tome nisam čula do sada. A mi smo to stavili kao prioritet kako e, kanite uključiti dijasporu u ovu raspravu. A što je sa dovom nakon Kotonua? Hoćete li uvesti parlamentarnu dimenziju? Naš kontakt sa zastupnicima iz drugih zemalja nam možemo omogućiti jesu li dovoljno jaki kao pravosudni sustav, kao instituciju, institucije koje mogu provesti na terenu ono što se planira jer u mnogo afričkih država parlament i ostale državne institucije su vrlo slabe. Hvala. Um, Hvala. A sad bi pozvala gospodina Ivson Vila da uzme riječ. On je predsjednik odbora za praćenje zemalja AKP-a EU u EGZO-u, e, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru. On će nam prezentirati glavne rezultate četvrtog sastanka e, znači ekonomskih i socijalnih e, dionika. Evo, gospodine Somvil, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice, što ste me pozvali da vam nešto kažemo o rezultatima našeg sastanaka ekonomskih i socijalnih dionika Afrike i EU-a. To se odvilo sredinom e, studenog 15 dana prije samita sastanka na vrhu Afričke unije i EU-a po prvi puta, iako postojimo od 2014. godine, da smo organizirali naš sastanak sa jednom afričkom institucijom. A tu se radilo znači o ekonomskom ekonomskim, socijalnim, kulturnim i okolišnim odborom e, obale Bjelokosti. I ta institucija zbilja ponijela taj događaj. Imali smo predstavnike Ekosoka, Afričke unije, to isto tako E, savjetnike gospodarske i socijalne različitih država e, Afrike, predstavnike poljoprivrednog sektora, poljoprivrednika, poduzetnika i tako dalje. Imali smo četiri teme o kojim smo raspravljali na radionicama. Prvo je budućnost odnosa između Afrike i Europske unije. E, što se tiče te točke, mi smo govorili o tome da i Afrika i Europska unija e, mogu imati koristi od jačanja odnosa, ali naravno u smislu dogovaranja oko zajedničkog djelovanja. Vi to znate isto toliko koliko ja, e, koliko ja ili čak i više radi se isto tako o fenomenima migracija, klimatskim promjenama, prevenciji, o tome se treba raspravljati isto tako uravnoteženo razvoju poljoprivrednike. I što se tiče ove prve rasprave, e, trebamo reći da afrički sugovornici na području gospodarstva i socijalnog aspekta moraju biti stalni sugovornici i to u osmišljanju strategija a njihovo sudjelovanje znači i e, pitanje financiranja e, civilnog sektora Druga rasprava se više ticala obrazovanja i jačanja e, vještina kod mladih. Tu bismo mogli puno toga reći, no evo ja ću sažeti i reći da je jasno da je problem mladih u Africi nešto što moramo upisati u srce našeg djelovanja. Moramo im dati riječ njima i njihovim e, predstavnicima kako bi razvili E, svoju viziju i svoje želje i to kroz različite strategije. Oni su budućnost ovog kontinenta. Govorili smo o tome da trebamo imati znači temeljno univerzalno obrazovanje, također moramo imati e, poveznice između obrazovnog sustava i tržišta rada, te također olakšati neovisno poduzetništvo. Treće, govorili smo o važnosti poljoprivrede i prehrambenoj industriji za preobrazbu Afrike. To je temeljno za mlade. Moramo u tom smislu e, spriječiti e, ruralni egzodus, a to ćemo učiniti prije svega ako e, učinimo da selo bude e, privlačno mislim znači na cijeli sustav na infrastrukture obrazovanje i također poduzetništvo na regionalnoj razini ono kad imamo politike moramo imati različit e, koherentnost između svih tih različitih politika druga točka koja je e, stavljena u prvi plan je E, stavljanje e, u prvi plan tog primjera politike primjera mogu reći da e, u nekim zemljama imamo jako lijepa postignuća a možda to ne naglašavamo dovoljno. To trebamo identificirati. Bilo bi dobro da kad govorimo o rasipanju hrane, da na primjer FAO institucija govori i o tim dobrim postignućima. I na kraju, gospođo predsjednice, imamo i tu četvrtu točku oko koje smo raspravljali na e, radionici, a radi se o razvoju zelene energije. Energetska tranzicija je e, ključna stvar budući da to može biti izvor i gospodarskog rasta i razvoja i stvaranja radnih mjesta. Ono što je važno je da E, smo čuli i jako dobre rezultate jednog ruralnog projekta e, u jednoj regiji u obali Bjelokosti možemo reći da smo tamo vidjeli da je e, znači e, stanovništvo preuzelo odgovornost i to kroz amortizaciju instalacija i infrastrukture trebali bi izaći iz tog e, znači odnosa ovisnosti donatora i onih koji primaju te donacije ono što je važno je bismo, da bismo trebali osmisliti određene e, načine da širimo informacije o tim dobrim praksama. Ovdje govorim i o znači jednoj parlamentarnoj skupštini koja se prije e, nekoliko godina održala u Namibiji. I tu smo imali znači iskustvo solarnih e, peći Radi se o ograničenim investicijama koje mogu doprinijeti stvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima i takva, e, takve primjere bismo trebali e, zbilja širiti. Hvala još jednom gospođo predsjednice što sam imao priliku da vam kažem ukratko o čemu smo razgovarali u Abidžanu. Nakon toga smo napisali završnu deklaraciju te smo poslali različitim e, političkim čelnicima. Hvala. Hvala. Puno hvala. Mm, dopustite da ja nešto kažem. Ja sam bila predsjednica našeg izaslanstva i ja mogu samo potvrditi ono što je rekao kolega. Pitam se je li vodstvo uvijek moguće, dakle dobro vodstvo je naravno vrlo važno i moramo se pobrinuti za to da se naša sredstva dobro koriste zadnjih nekoliko mjeseci imali smo osjećaj da smo suočeni sa novom generacijom Afrič vođa. To sam čula od nekih mlađih parlamentaraca i Cecil je govorila parlamentarcima iz Gambije. Taj parlamentarni aspekt je vrlo važan. Pitam se da li je to uzeto u obzir pri izradi nove strategije? Dakle, iz vlastitog iskustva mi znamo da smo profitirali od toga da imamo bolje vladstvo, bolje vladu i to dovodi do gospodarskog razvoja i do pravednije raspodjele. Kada smo bili tamo, sastali smo se sa lokalnom vladom. Mi podcijenjujemo ulogu lokalne vlade u gospodarskom razvoju. Lokalna vlast je bliska građanima i može privesti brze promjene. Pitam se da li smo prilikom planiranja ulaganja, dakle, kada je riječ o velikim projektima, projektima nevladinih organizacija i tako dalje, da li smo pri tome uzeli dovoljno u obzir one manje projekte, da li podupiremo manja poduzeća? Mi to vidimo u je regionalnoj politici. Ja sam radila u tom području i Europska unija je bila vrlo važna kada je riječ o poticanju ove bottom-up inicijative, dakle od dna prema vrhu. Tu bismo doista trebali imati na umu manje projekte. Velika sredstva koje se ulažu u tehničku pomoć na terenu. Na taj način možemo pomoći manjim poduzećima. Možemo vidjeti šta radi glavna uprava po tom pitanju i kako potaknuti manja poduzeća. Mislim da bismo to trebali staviti više u fokus. Trebaju nam nove inovativne ideje, možemo promatrati što se događa u našim zemljama i onda te ideje dijeliti s drugima. Taj sastanak na vrhu je zasjenjen skandalom u Libiji Dakle, govorim o skandaloznim uvjetima u izbjegličkim kampovima. Mi moramo točno znati što se događa tamo na terenu, jer to sve utječe na ugled Europske unije u Africi, ali i u našim vlastitim državama. Dakle, primili smo mnoge dopise, mnoga pisma o toj temi gdje moramo odgovarati na pitanja zašto Europska unija podupire te projekte kada vidimo da je situacija u Libiji grozna i postavlja se pitanje koju ulogu u svemu tome igra Europska unija. Vrlo je važno sve to uzeti u obzir. Zatim spomenute su i neke druge teme, primjerice posjet plantaži banana i da smo vidjeli samo one dobre projekte one uzorne projekte. Dakle, moramo se pobrinuti za to da e, takva dobra ulaganja budu održiva. Zatim sastali smo se i sa nevladinim organizacijama. I spomenjala se financijska perspektiva i da pri izradi financijske perspektive treba više imati na umu i život normalnih, običnih građana, da njih treba uključiti u ove programe. Zato je važno da civilno društvo također bude uključeno kako bi mogli spoznati njihove potrebe prilikom planiranja ovakvih programa. Mi smo se sastali sa mnogim parlamentarcima diljem svijeta koji nisu znali što njihove vlade potpisuju u suradnji sa Europskom unijom. Zato je vrlo važno da to imamo na umu. Puno hvala, kao što vidim puno je pitanja i stoga ću sada e, dati vama riječ da možete odgovoriti na njih. Dobro, ja ću započeti. You will ja ću započeti, a odgovor na pitanja oko Kotonu ću poslije prepustiti vama. Dopustite da odgovorim na neka postavljena pitanja. Dakle, civilno društvo. Civilno društvo nije moglo sudjelovati e, drugog dana samita, nisu mogli reći svoje mišljenje zato što smo imali nekih organizacijskih problema. Dakle, drugi dan je bio kaotičan, dva super, supredsjedatelja su rekli da nemamo vremena i da ćemo zato razgovarati samo na razini država šef, e, država, e, šefova država i vlada. I tog dana doista nije bilo moguće uključiti civilno društvo. Dakle, svaki dionik je dobio mogućnost da kaže svoje mišljenje. Ali mi smo razgovarali o svemu i moramo se pobrinuti za to da se i njihov glas čuje kada planiramo ovakve programe, dakle glas civilnog društva. To mora biti sasvim jasno. Zatim, što se tiče dijaspore, Cecil Kjenge je to već spomenula. Dijasporu također treba uključiti u ovu tematiku, dakle kada govorimo o migracijama. Što se tiče akcijskog plana i političke deklaracije u ovoj kaotičnoj zadnjoj završnoj fazi je došlo do zabune oko toga koji je tekst usvojen. Došlo je do natezanja između Afričke unije i nas i morali smo se pobrinuti za to da tekst koji namjeravamo usvojiti da ga obje strane doista i prihvate. Bilo je nekoliko kontroverznih točaka oko migracije, ali na kraju smo to uspjeli riješiti. I to objašnjava i sve ono što se dogodilo. Što se tiče akcijskog plana, vrijeme i sadržaj. Što se tiče vremena. U Abidžanu nismo uspjeli dovršiti rad na njemu, no to i ukazuje na veliku različitost stajališta i nepripremljenost Afričke unije. Od nas se očekivalo da osiguramo financiranje, dakle za infrastrukturne projekte, a za to nam je bilo potrebno nešto više vremena, pa smo odlučili da ćemo se koncentrirati na političku izjavu kako bismo na kraju imali uravnotežen akcijski plan. I to je ono što sada i imamo. Što se tiče političkih pitanja, tu se želim vama e, obratiti gospodine Lorenz, ali i drugima. Što se nas tiče, nema nikakvih problema sa interesima koje dijelimo i možda je ovaj sastanak na vrhu sve to što mi želimo činiti e, na pojednostavljen način prikazao. Dakle, mi želimo stvoriti radna mjesta, mi želimo ojačati privatni sektor. Sve to je navedeno i u političkoj izjavi. ali to ne ukazuje na to što sve mi činimo, a europski pristup će uvijek biti globalni pristup. I uvijek ćemo uzimati u interes E, uvijek ćemo uzimati e, u obzir gospodarske interese, borbu protiv korupcije i sve to se nalazi i u spomenutoj izjavi. Tu je također spomenut i značaj privatnog sektora. To smo htjeli dodati. A što se tiče sigurnosti, takvi sastanci na vrhu naravno nisu pravo mjesto za teme poput Burundija, Konga i tako dalje, ali zajednički interes se ne ograničava samo na ovu regiju, već i e, na druge regije. Radi se o solidarnosti i odgovornosti koje su vrlo važni za Europsku uniju. Dakle, mi želimo surađivati sa Afričkom unijom, želimo poboljšati tu suradnju, e, želimo jedan memorandum o sporazumijevanju koji ćemo sklopiti idućeg tjedna kako bi e, pojačali taj tu uzajamnu razmjenu i mm, naravno da želimo postići da se preuzme odgovornost. Mi ćemo dalje raditi na tome i Ujedinjeni narodi će također biti uključeni. Gospođa Mogherini i drugi dionici želi da dođe do suradnje između ove tri organizacije, prije svega kada je riječ o miru i sigurnosti. Što se tiče vijeća sigurnosti, imamo još nemamo e, zajedničku, zajedničko mišljenje, ali e, postoji jedna globalna dimenzija koja je vrlo važna i mi želimo bolju suradnju između ovih institucija. Dakle, tu je uključeno i pitanje reforme vijeća sigurnosti i prije ili kasnije to pitanje će se naći i na dnevnom redu Europske unije. I dopustite da kratko nešto kažem o zaključcima. Da, tu se u potpunosti slažem s vama. Mi ćemo se pitanjem lokalne vlasti prioritarno pozabaviti i mi se moramo jače fokusirati na to područje. Dakle, potrebno nam je više lokalnih dionika, više žena, to je sasvim jasno. Dakle, to je moj zaključak, moja zaključna opaska i mi imamo jako partnerstvo, imamo partnere za razgovor, e, potrebna nam je smjena generacija u mnogim zemljama kada govorimo o demokratskoj dimenziji i mislim da će se afričko vodstvo sad itekako izmijeniti jer inače neće moći držati korak sa promjenama na afričkom kontinentu. Hvala. Neću komentirati o organizacijskim stvarima e, koje nismo organizirali. Počet ću e, sa primjedbom Šala Gerinca vezano uz neke skrivene misli nekih država članica. Vrlo je teško reći nešto o skrivenim mislima jer se radi zbilja o skrivenim mislima. No, suštinski element za mene je sljedeći. Između utilitarizma i ciljeva razvoja nema e, kontradikcija. To je nešto što moramo stalno ponavljati i objašnjavati, posebno onima koji zbog utilitarnih e, e, razloga možda ne vide tu poveznicu. Europa ne može misliti da e, može ići u Afriku, uzeti nešto, zalupiti vratima i misliti da je stvar riješena. Ako tako pristupimo Africi, onda stvari neće funkcionirati, a to će onda imati utjecaj i na nas. Čak i ako gledamo sa utilitarnog stanovišta, e, naše naš je temeljni interes da e, e, što se tiče ovog kontinenta, gledamo onkraj onog prvobitnog i e, kratkoročnog interesa. To je nešto što ne smijemo napraviti krivo. Bez obzira radili se o migracijama, gospodarskom razvoju ili o miru i sigurnosti, ako želimo na pravi način se baviti tim pitanjem, onda trebamo e, krenuti u sljedeću e, etapu koja se treba baviti održivim razvojem, inkluzivnim razvojem, uh, upravljanjem uh, koje se treba baviti pitanjem uh, nejednakosti, siromaštva i tako dalje. Europa neće moći ostvariti svoje interese ako ne gledamo onkraj ovih a kratkoročnih interesa. To moramo stalno ponavljati i djelovati u skladu s tim. To me dovodi do IAP-a. Važno je da to naglasimo i objasnimo. To nije instrument za e, multinacionalne kompanije, nego se radi o ključnom e, i kriteriju i testu koji e, znači znači radi se o dodatnom tekstu testu e, kad imamo znači e, kandidature za znači e, fond kad imamo znači pitanje multinacionalnih kompanija naša intervencija nije potrebna mi tu ne mijenjamo stvari ja ću dodati jednu stvar. I, u okviru e, e, pripremamo sada jedan e, znači prozor u okviru FSDA, a radi se o financiranju malih i srednjih poduzeća kako bismo proizveli dinamiku, gospodarsku dinamiku koja je prisutna u Africi, koja ima zbilja potencijal da izvuče e, ljude iz siromaštva i da se uključi i osnaži e, djelovanje žena, onda je izuzetno važno da imamo e, takve inicijative. Imamo znači potencijal, ali novac treba biti prisutan. Zapravo novac je prisutan, ali ne dolazi do pravih ljudi. E, znači u okviru znači ovog instrumenta za garanciju e, imat ćemo upravo takvu intervenciju Europskog fonda za održivi razvoj. Imat ćemo znači garancije koje će omogućiti lokalnim bankama koje imaju pristup tim e, ljudima jer ne radi se e, o tome da ako damo e, novce Europskoj investicijskoj ili razvojnoj banki da ćemo onda e, odmah doći u dotice sa tim ljudima. Znači trebamo imati cijeli taj proces posuđivanja kroz lokalne banke i to je taj proces koji će biti na snazi u okviru EFSD-a. Isto tako, gospodin Sanvil je govorio e, o važnosti određenih sektora, a posebno poljoprivrednog sektora. Gdje je potencijal e, nevjerojatan i velik? Imamo ljude koji proizvode samo za svoje vlastite potrebe, ali potencijal je velik. Moramo osmisliti te e, vrijednosne e, lance između znači organizacija farmera, regionalnih e, tržišta i onda širih tržišta. To je opcija koja, koju već razvijamo i koju moramo isto tako dalje razvijati. To me dovedi do pitanja lokalnih vlasti. Biti ću vrlo kratak. Lokalna e, tijela su u okviru našeg e, roadmapa, znači programa rada. Mi gledamo kako na nivou lokalnih vlasti i grada možemo stvoriti preduvjete za razvoj. Znam da moram sažeti i onda ću nešto reći e, samo ovom procesu nakon postkotonu, a Neću puno reći o tome jer sutra ujutro ćete imati mogućnost da o tome raspravljate sa povjerenikom Mimicom. Čini mi se ako sam dobro shvatio. Samo bih želio reći sljedeće. Znači, taj problem rješavanja problema između e, tog procesa post i znači poveznica između subsaharske Afrike i sjeverne Afrike, znači to je ono e, što moramo riješiti. Imamo direktive koje smo usvojili, smjernice koje smo e, usvojili u prosincu i sad krećemo u samo provođenje. Objašnjenje je tamo budućnost Afrike nakon post Kotonua je da nećemo samo e, imati dijalog sa subsaharskom Afrikom, nego prije svega sa cijelom Afrikom. Neću sad ulaziti u detalje, nemam dovoljno vremena, ali ako hoćete možemo ovako neformalno o tome dalje razgovarati. Hvala. Da, imat ćemo sigurno prilike još razgovarati o ovom procesu pos nakon Kotonua. Možemo li zahvaliti našim e, govornicama koji su bili danas prisutni e, s nama i rekli nam puno stvari i informacija. Sada imamo sastanak koordinatora, a oni koji ne ostaju na ovom sastanku molim vas da izađete iz e, prostorije a sutra počinjemo u 9. Znači, a, samo jedna informacija, u 6.30, kao što sam nas najavila an odlazi iz e, odbora i mi ćemo znači imati e, jedan kratki domjenak zapravo marko odlazi iz e,